Uh, uh, Dobar dan. Prije svega bih htio izraziti dobrodošlicu na ovaj uh, poseban sastanak. On je poseban zato što ćemo se posljednji puta sastati u ovom um, sastavu u okviru ovog saziva. Znam da velik broj kolega E, koji su u kampanji nisu mogli doći zbog e, obveza u kampanji. E, danas su s nama neki koji su radili na nekim vrlo važnim temama. Također pozdravljam sve koji nas prate putem interneta. Mogu vidjeti i zastupnike koje se nalaze preko puta, dvorana je malo neobična, okruglog je formata. Tu je s nama netko koji je iz izborne jedinice Tomasa Mana. Dobro poznajem Tomasa Mana, on nije e, član našeg odbora, ali doista je dao veliki doprinos u području zapošljavanja i drago nam je da ste danas s nama. Dakle, htio bih reći da je ovaj odbor dovršio sve svoje zakonodavne i nezakonodavne projekte u ovom sazivu, tako da nemamo nikakvih E, zakonodavnih zadataka, nemamo izvjestitelja. Međutim, s obzirom da imamo još vremena, mogli smo pozvati neke povjerenike koji su radili e, na zakonodavnim projektima kojima smo se bavili zadnjih pet godina. Oni će podijeliti neka na svoja iskustva s nama. Možda će iznijeti nešto što su naučili. Možda nas upoznati E, onim što planiraju činiti u budućnosti i s onime što još nije dovršeno. Također postoji nova tema. Međutim, radi se o temi koja će ostati za idući saziv, o tome ćemo razgovarati danas. Tako ćemo u četiri sata e, glasovati. Drago mi je da je profesor Kampos mogao e, doći danas kako bismo glasovali o nacrtu dopisa koje mora stići u odbor za proračun na vrijeme. Pozdravljam e, povjerenika Neveca Mimicu koji se doista veselio dolasku ovdje, prije svega zato što je htio iznijeti izvješće koje mislim da ste dobili. To je izvješće o e, politici o potrošačima koje je tek e, danas objavljeno. Međutim, on se ne osjeća E, dobro pa nije mogao e, doći. U e, četiri, odnosno četiri i deset ćemo napraviti stanku jer u pet i deset Michel Barnier će nam se pridružiti. On će govoriti o svom djelokrugu rada. I na kraju sastanka imat ćemo domjena koji će biti organiziran izvoj dvorane. Nadam se E, da će vas to ponukati da ostanete s obzirom da će se kokteli posluživati na e, domjenku. Imamo i predstavnika vijeća i mislim da ćemo moći na taj način e, proslaviti pet produktivnih i ugodnih godina naše suradnje. Također bih htio reći za zapisnik da je objavljeno zadnje izdanje našeg e-biltena. E, ja iznosim jednu uvodnu riječ. Također se iznose neke napomene o našem radu. Hvala uredništvu koje je radilo na tom biltenu. Urednici su ostavili veliku marginu na dnu, tako da možete se potpisivati na kraju sastanka. Tako da mislim da su to jedine stvari koje sam htio reći. E, prije nego što predam riječ nekome drugome mogu li usvojiti dnevni red. Ja to moram učiniti formalno ne znam jesam li još nešto propustio, mislim da ne postoje, ne postoje neki zapisnik koji trebamo odobriti. Odnosno, postoje dva zapisnika koja ste dobili i do kraja sastanka večeras ili nakon domjenka, ako kako budete u stanju, morate nam reći slažete li se sa sadržajem tih zapisnika. Hvala gospodine predsjedavajući. Rekli ste Zaboravili ste reći da je ovo zadnji sastanak kojim ćete biti predsjedavajući. E, htjela bih reći da unatoč tome što dolazimo e, iz različitih političkih stranaka, bilo je, nam je zadovoljstvo svima su, e, surađivati s vama. Bili ste sjajan predsjedavajući, bili ste pošteni i inkluzivni i mislim da naš odbor treba poslužiti uzor drugim odborima. Tako da bih htjela reći da me žalosti što idete u mirovinu, što više nećete predsjedavati ovim odborom, ali htjela bih vam zahvaliti na napornom radu i inkluzivnom pristupu. Žao mi što nema više zastupnika koji bi, vam, koji bi bili prisutni na ovom sastanku da vam svi zahvalimo na sjajnom radu. Hvala. Gospodin Mandes, e, hvala Malkom. Samo bih htio reći da vas pozivam da se pridružite srebrnom gospodarstvu. Imali e, ima li još netko nešto reći, e, ali htio bih reći da je ovo vrijeme odvojeno za povjerenika i samim tim uskraćujemo vrijeme. Sasvim sam siguran da ćete imati prigodu za e, dodatnu razmjenu mišljenja, ali e, hvala vam puno na ovim dirljivim riječima. E, Nakon vrlo nespretnog i dugačkog uvoda, a radi se ipak o posebnom danu, predat ću riječ povjereniku Šemeti i isto ću tako pritom pozdraviti sve članove njegova tima koji su s nama puno radili. Htjela bi, htio bih istaknuti Mariji Zelinski jer mislim da je ona bila prisutna više, odnosno on je bio e, e, najviše prisutan na našim e, sastancima i on je bio voditelj vašeg projekta za carinu. Bilo je jako puno revizija delegiranih i provedbenih akata, mislim da znate a također će jedna kolegica se pridružiti kasnije kojoj možemo također izraziti našu zahvalnost. Postoji i niz drugih važnih programa na kojima smo surađivali, pogotovo na provedbi carinskih e, zakona. A također smo bili stalno u kontaktu kad je riječ o e, carinskim pitanjima. Uz vašu potporu mi smo e, posjetili niz carinskih službi širom svijeta, uključujući carinske službe u Indiji i Kini, a i u Istanbulu. Mm, spomenuo sam samo tri carinske službe, ali bilo ih je više. Mislim da je to jako važno i e, na taj način smo na neki način proširili, e, informirali druge o tome što radi Europska unija. Dakle, najprije ću predati riječ e, povjereniku, a nakon toga ću dati pri, e, priliku zastupnicima da nešto kažu. Hvala me na uvodnim riječima. Dobar dan uvaženim zastupnicima, dobar dan svim sudionicima ovog sastanka. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku um, iznijeti ono što je dosad napravljeno na posljednjem sastanku ovog odbora. Potpunosti se slažem s Malkomom da smo puno toga postigli tijekom ovog saziva parlamenta. I mislim da možemo biti ponosni na postignutom. Na početku saziva 2010. godine svijet se nalazio u tužnoj situaciji. Europska unija se suočavala s izazovom. Program, a radilo se o zadničkom programu institucije Europske unije, morao je biti usmjeren na potrebu da se oporavimo od krize. Nismo se još uvijek izvukli, ali mislim, mislim da smo od tada postigli značajan napredak. Moje mišljenje da sam ja zapravo imam pravo biti ponosan na ono što sam postigao u svom djelokrugu rada. Mislim i svjestan sam da brojna ta postignuća su ostvarena zahvaljujući velikoj potpori Europskom parlamentu, parlamenta. E, htio bih danas izraziti svoju zahvalnost e, odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača na konstruktivnoj i plodnoj suradnji. Htio bih napraviti jedan pregled onoga što su naša najveća e, postignuća u području moje nadležnosti, a to je carina, borba protiv prijevara i oporezivanje. Prvo, mislim e, da kad je riječ o carini, da je e, učinkovita trgovina ključna za konkurentnost Europe. Istovremeno moramo imati čvrstu kontrolu nad dobavnim lancima i trebamo biti svjesni rizika. Trebamo osigurati sigurnost Europe i njenih potrošača, te zaštititi integritet unutarnjeg tržišta Europske unije protiv prijevare, nezakonite trgovine i krijomčarenja. U tom smislu postigli smo velik napredak i to i u olakšavanju trgovine i poboljšanju kontrole u velikoj mjeri zahvaljujući radu ovog odbora. Mislim da um, carinski zakonik Unije sada predstavlja solidni temelj za provedbu uh, moderne E, doista paneuropske elektronske carine i e, mislim da treba u tom smislu zahvaliti prije svega Silvani Rapti, Ole Šmitu, Hajde Ruleu, a posebice Konstans Legrip i vama Malkome vi ste doista konstruktivno surađivali sa vijećem i zajedno ste uspjeli pomiriti sigurnost sa olakšavanjem trgovine za pouzdane trgovce. Kao što je rečeno u komunikaciji o stanju Carinske unije 2012. godine, do dovršavanja modernizacije carinskog zakonodavstva bio je prvi potreban korak da se postigne carinska unija koja bi bila e, učinkovitija, čvršća, ujedinjenija do 2020. godine. E, usvajanje toga zakonika bio je važan miljokaz i možemo na to biti ponosni. Naravno, trebamo osigurati njegovu punu implementaciju ali sada zajedno s državama članicama utvrdili smo nove ciljeve koje želimo postići. pristup korak po korak koji se promiču u izvješću Matea Salvinija e, će se nastaviti. Hvali Rafaelen, e, Rafaelu e, Baldasareu za napore da se osigura usvajanje programa Carina 2020. 2020. Taj ključni instrument Europske unije podupriće modernizaciju sustava. Još je jedan važan prioritet e, zacrtan u komunikaciji iz 2012. godine, a to je revizija sadašnjeg upravljanja Carinskom unijom i e, ta revizija se sada događa sadašnji decentralizirani sustav provedbe i upravljanja Unijom ima svoje slabosti, primjerice u jednoobraznoj e, u provedbi e, tog zakonodavstva. I isto tako e, dolazi do dupliciranja informatičkog, informatičkih resursa, a to je nešto je nepotrebno i skupo. U trećem mjesecu ove godine glavni Direktori 28 carinskih vlasti su tražili jednako rezultate u provedbi e, carinskih zakona i naglasili su potrebu da se poveća politički profil e, carine. E, u idućim mjesecima pripremit ćemo plan za razdoblje nakon 2020. godine. On će biti predstavljen prije kraja mog mandata. Iduća komisija i parlament treba će definirati razinu ambicije. Nadam se da će biti zadržati se ista razina kao e, do sad ili viša. Europska carinska unija treba biti predvodnik u, odnosi, u, u odnosu na ostale takve vlasti u svijetu. Kad govorimo o međunarodnim partnerima, značajni napori su uloženi da se promiče partnerstvo i suradnja s našim susjedima i međunarodnim partnerima. Osnažili smo suradnju u području carine s trećim zemljama kako bismo e, poduprili naše domaće napore. Usredotočili smo se na olakšavanje trgovine, sigurnost dobavnog lanca i e, e, primjenu prava intelektualnog vlasništva s našim glavnim trgovinskim partnerima, uključujući SAD, Kinu i Japan naš pristup koji se temelji na pa, e, e, javno-privatnom partnerstvu, a to se e, primjenjuje u konceptu ovlaštenih gospodarskih subjekata, sada se proširio i na neke od naših trgovinskih partnera. Poznani europski trgovci sada mogu koristiti povlastice uzajamnog priznavanja sa pouzdanim programima sa programima pouzdanih trgovaca E, na kojima surađujemo s Japanom, SAD-om, Švicarskom i Norveškom. Nadamo se da će se Kina toj skupini uskoro pridružiti. Na multilateralnoj razini e, veliki uspjeh postignut e, dovršetkom VTO sporazuma o olakšavanju trgovine u Baliju. Time se otvara nova era za carinu svugdje. Europska carina može i bit će predvodnik. Zajedno sa olakšavanjem trgovine također smo postigli veliki napredak u zaštiti Europske unije. Sada nudimo bolju zaštitu na više načina e, zaštitu građana, unutarnjeg tržišta i prava intelektualnog e, vlasništva. U svakom slučaju, e, carina igra ključnu ulogu u sprečavanju krivotvorene robe da dođe na europsko tržište. Provedba prava intelektualnog vlasništva E, postala je veliki prioritet komisije, prije svega za moj portfelj. E, isto tako sam uočio da i ovaj dom dijeli isto uvjerenja. Hvala Jurgenu Krojcmanu na naporima da uvede novu uredbu o provedbi, e, carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva. Ta uredba je proširila područje djelovanja odnosno područje zaštite prava intelektualnog vlasništva i također je pojasnila procedure. E, postupak za male pakete je olakšao provedbu za najproblematičnija područja, a to je područje e, internet, prode putem interneta koje je u porastu. E, mi smo olakšali rad carina, osigurali smo jaču zaštitu nositelja prava i potrošača. Uredba također se bavi pitanjem pristupa lijekovima i siguran sam da je to sada riješeno. Također sam sretan što mogu reći da uredba nije samo predložila nije samo predložena, ispregovarana i usvojena tijekom e, ove, ovog saziva, već je ona stupila na snagu. Od prvog prvog ona se primjenjuje. I isto tako, e, baza podataka Kopis e, koja povezuje sve države članice, sada je u potpunosti operativna. Usvajanjem nove uredbe o proved carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, Europska unija i dalje uvoz, uvodi zlatni standard na međunarodnoj razini i znam da se Amerikanci i Kinezi inspiriraju našom e, uredbom. U e, prethodnim izlaganjima u okviru ovog odbora spomenuo sam e, komisijne inicijative vezane u zaštitu proizvoda. Puno smo radili u tom području i sada primjenjujemo e, višegodišnji akcijski plan za nadzor nad proizvodima. To će poboljšati e, učinkovitost e, graničnih kontrola. Komisija potiče sve države članice da primjeni e, te smjernice. Mi ćemo istaknuti razlike u e, graničnim kontrolama. Imaćemo uskoro zajednički pristup za upravljanje rizicima na granici. Veseli me što je ovaj odbor, prije svega Kristel Šadal de Moze i Jürgen Kreuzman, da, dao potporu e, stručnoj radnoj skupini komisije o uvoznim kontrolama i sukladnosti. Vaša potpora je nešto na čemu smo doista zahvalni. U protekle četiri godine sustavni sustavno elektronsko upravljanje rizicima je bilo e, provedeno e, i to je bilo ključ e, carinske aktivnosti Europske unije. Proveli smo sigurnosni amandman koju, a to uključuje ogromne informatičke projekte i to je bio dugačak proces, ali uspjeli smo. E, također smo e, osmislili nove korake na temelju dosadašnjeg iskustva i e, želimo povećati globalnu identifikaciju rizika i rizične e, robe na ulazu u Europsku uniju. To će biti i dalje prioritet iduće komisije. Resursi u nacionalnim administracijama se smanjuju, stoga je bitno koristiti ih učinkovito u, u skladu s prioritetima u komunikaciji o stanju Carinske unije, eh, upravljanje rizicima od strane Europske carine eh, je dodatno revidirano i evaluirano. U siječnju prošle godine komunikacija o upravljanju rizicima i eh, sigurnost dobavnog lanca je utvrdila nedostatke i e, slabosti. Strategija akcijski plan za unapređenje upravljanja rizicima bit će u idućim mjesecima uvedeno. I na kraju, kad je riječ o carini, direktiva o kršenju e, carinskih propisa i sankcijama je predložena na kraju prošle godine. Cilj je učinkovito i jednobrazno e, provođenje obveza carinskog zakonika Unije. To je ključni element da se osigura da Carinska Unija postigne iste rezultate i da se s trgovinom isto postupa cijelo, e, u cijeloj Europskoj uniji. Hvala Konstans Le Grip i Evelin e, Gebhartu na radu, na nacrtu rezolucije i potpori ovog odbora E, ovom prijedlogu. Nadam se da će se to nastaviti u idućem e, sazivu. Nadam se da će novi parlament dati potporu ovoj važnoj inicijativi e, istom odlučnošću. Kad je riječ o odlučnosti, također bih htio pohvaliti rad Antonija Korea de Camposa na izvješću o našem izvješću da se pobo, našem prijedlogu da se poboljša kapacitet europski kapacitet za borbu protiv E, prijevara e, izmjenom uredbe 515 iz godine o uzajamnoj e, pomoći. Jasna potpora ovog odbora je doista nešto što cijenimo. Veseli me što se čini da će prije kraja ovog saziva biti vjerojatno glasovanje ovom prijedlogu. Iako je većina našeg zajedničkog rada bila u području carina, druga važna tema je bila oporezivanje, doduše u manjoj mjeri prije svega u kontekstu dovršenja digitalnog jedinstvenog e, tržišta. E, htio bih reći nekoliko riječi o tome, pogotovo o oporezivanju e-trgovine, te o situaciji e, vezanoj uz sadašnje inicijative. 1.1.2015. godine nova pravila o PDV-u će osigurati oporezivanje ekonomski značajne dobave elektronskih usluga od strane tvrtki prema potrošačima na mjestu potrošnje. Radimo zajedno s nacionalnim eh, vlastima i trgovcima na uspostavi jedinstvenog centra One Stop Shopa koji će omogućiti trgovcima da registriraju, odnosno prijave i upravljaju PDV-om u jednoj državoj članici za prodaju ostvarenu u drugim državama članicama. To će e, značajno pojednostavniti e, poslovanje. Također sam uzeo e, na znanje izvješće Pabla Rijarasa Echeveriasa o digitalnom jedinstvenom tržištu. Među ostalim, e, poziva se u tom izvješću na pro, proširenje područja djelovanja one-stop shopa. Slažem se u potpunosti s vama. je zakonodavstvo o PDV-u je predstavljalo značajnu prepreku prekograničnoj trgovini, pogotovo za mala i srednja poduzeća koja se odvraćaju na taj način od poslovanja u drugim državama članicama e, širi pristup one stop shopu bi olakšao pristup jedinstvenom tržištu, prije svega e, onim tvrtkama koje prodaju robu putem interneta. E, moje e, službe su već počele e, potrebne pripremne radnje, uključujući i ocjenu učinka. Time će se pomoći idućoj komisiji da odluči kako dalje. U idućim godinama komisija će također trebati se suočiti s izazovom pronalaženja rješenja za oporezivanje digitalnog gospodarstva. Prije svega, riješiti pitanje kako oporezivati digitalnu ekonomiju. E, konkretno na način e, da se osigura e, pravično oporezivanje, a da se pritom ne narušava rast tog važnog sektora. nema jednostavnih rješenja. Sljedeća komisija imat će dobru osnovu za razmišljanje na temelju E, izvješća i to će izvješće biti predstavljeno u ljeto 2014. godine. I ovdje ću stati. Htio bih reći da mi je bilo veliko zadovoljstvo i čas surađivati s vama. Želim vam sve najbolje u budućnosti, bilo da ona bude u budućnosti, bude ovdje u parlamentu ili drugdje. Također bih htio e, čestitati i zahvaliti osobi e, čija je, čiji je osobni doprinos bez presedana. Malkom, vaš osobni doprinos radu i prije svega uspjehu rada ovog u, um, ovog odbora je doista sjajan, bez sumnje. Vjerujem da vaše sjajno vodstvo i vaša osobna predanost e, iznalaženju rješenja um, su iznimni. E, tako sjajno vodstvo treba posebno istaknuti i na njemu posebno zahvaliti. Žalosti me što nećete nastaviti s ovim radom. Mislim da će vas biti teško zamijeniti. Hvala vam na pozornosti i veselim se raspravi. Hvala. Um, e, hvala lijepa na ovim vrlo ljubiznim primjedbama, a ja i također moram vama zahvaliti što ste toliko pažljivo spomenuli sve one članove koji su surađivali na svim ovim projektima. Oni su bili ključni igrači. Mislim zašto smo tako uspješno surađivali, to zahvaljujemo eh, ovim ljudima. Ja sam bio tu samo katalizator. Mm, postigli smo rezultate, to ste rekli. Naročito sam zadovoljan što ste nas podsjetili na to Podsjetili ste nas na ono što smo već napravili u, jer to sada već donosi rezultate i za građane i za poslovni svijet. A sada, imam, sada imamo pola sata za pitanja i odgovore. Mm, Fajler, Schwab, profesor Kampels, eh, gospodin Mendes, gospodin Kreuzmann, gospodin, gospođa Rüller. Gospođa Rila, sigurno. Gospodin Švab je već na popisu. Netko ne želi biti na popisu? Evo, vidjet ćemo kako će to ići. Idemo. Počet ćemo. Gospođa Tyler, gospodin Švab, profesor de Campos. Ovim redom. Hvala lijepa povjereniče, hvala e, predsjedniče. E, dvije stvari Prvo, ono što ste rekli, digitalna ekonomija i oporezivanje e, elektronske knjige, pristup elektronskim knjigama e, i knjižnicama, to je veliki problem. Ako tome ne damo dosta prostora, samo oni koji imaju novca će moći sudjelovati. E, kakvo je vaše mišljenje o oporezivanje elektronskih knjiga. Druga stvar je e, izbjegavanje plaćanja poreza, utaja poreza. E, tu mora doći do izražaja solidarnost građana. E, utaja poreza u mojoj zemlji iznosi do 52 milijarde funti E, to su ogromne svote koje bi se mogle koristiti za bolnice, škole i tako dalje. Multinacionalne kompanije i e, drugi subjekti e, izbjegavaju plaćati porez, a to treba prestati. Iako pozdravljam osnivanje platforme za upravljanje porezima, imamo E, imamo samo dva mjesta za sindikate i tri mjesta za nevladine organizacije. Kada će doći do izvještavanja parlamentu o radu te platforme kako bi e, svi plaćali svoj udio u porezu? Hvala lijepa, Catherine. E, Schwab. Hvala lijepa predsjedniče. Ja sam se već javio, ali onda nisam imao šansu da da se pridružim kolegici Stajleru u njenim zahvalama za vaše izvrsno vođenje ovog odbora. E, imat ćemo još večeras e, prilike da o tome govorimo. I stoga ću to samo provizorno ovdje spomenuti. A drugo bih e, zahvalio povjereniku Šemeti na iscrpnom izvještaju. naravno i pridružujem se i pohvalama svim kolegama i kolegicama um, e, mi iz EPP-a smo također e, uvjereni da smo postigli neke stvari. Povjereniče, znate, e, građani često nisu baš uvjereni da smo mi te rezultate postizali. Ono što još uvijek nije riješeno mislim da to trebamo također spomenuti. Mora, predizborna kampanja je već počela. E, razgovori od 2009. godine govorili smo što Europska unija može napraviti na području poreza. Gospođa Stajler je e, spomenula utaju porezu Kod duhanskih e, proizvoda gdje imamo direktivu, tu se nije puno dogodilo. Još uvijek e, države članice nisu e, sporazumne da imamo jedinstven porez na duhan u Europi koji se mora prikupljati na jednoj jedinstvenoj osnovi. Tu je komisija bila kritična. Mislim da države članice bi zaradile puno više novaca kad bismo tu direktivu E, dosljedno provodili. E, što biste nam vi kao povjerenik povjerili, e, preporučili, što možemo raditi u budućnosti kako bismo prikupljanje poreza naročito kod ovakvih proizvoda kako bismo to mogli učinkovitije raditi imate i vrlo izazovna pitanja Profesor Kroter Kampus. Dobar dan, predsjedniče, dobar dan, povjereniče. Ja bih se također zahvalio i vama i Malkomu i njegovom ogromnom kapacitetu za vođenje ovog odbora. On mora podučavati E, druge koji nemaju toliko iskustva na ovom području. E, kad smo počeli u ovom odboru, e, bila je, pomodna riječ je bila zamor što se tiče jedinstvenog tržišta, unutarnjeg tržišta. Taj smo zamor sada nadišli stvar je u tome da je uz pomoć ovog odbora mi smo dakle preboljeli ovaj zamor. A kad gledamo tri povjerenika koji se bave e, našim temama, e, neće biti začuđujuće kad kažemo e, da, da vidimo samo jedan dio ledenjaka. Kako možemo podijeliti e, naš mandat u ovakvom složenom svijetu. E, zapravo je to sve vrlo dobro funkcioniralo. E, mi smo bili malo pesimistični, ali vi ste razbili ove sumnje. Ja sam <clears throat> impresioniran opsegom rada koji je e, postignut i izvršen na području carina. Tko bi pomislio prije 30 godina kada su postojale fizičke granice između naših zemalja kad su one uklonjene da bismo da, ćemo danas imati povjerenika ko će raditi na e, reguliranju carina Ovo je posebni rezultat e, gospodarskih odnosa i u e, međunarodnoj trgovini. za budućnost osobno mislim niti ja niti komisija neće biti tada ovdje. Ono što ću reći se ne odnosi na nikoga posebno niti ne mislim da će to, ćete to preneti nasljednicima. Ja ću reći tri stvari. Prvo, elektronska trgovina. Mislim da će to porasti značajno u sljedećih nekoliko godina i na tome ćemo morati mnogo raditi. Usklađivanje e, poreza na dodanu vrijednost PDV-a nisam e, tu optimističan, e, e, rekli ste da ćemo za pet godina imati usklađene, usklađeni PDV. Bićemo, u sljedećih pet godina će nas ti problemi okruživati. Imam usklađivanje, trgovinska regulacija i tu sam optimističniji. Mislim da smo tu napravili napredak u svim zemljama članicama. Ovaj odbor i e, odbor za pravna pitanja oni su e, sada počeli rad koji će donijeti opipljive rezultate. Rad ovog odbora u posljednjih pet godina e, nije bio samo vidljiv, opipljiv. On je on je taj e, rad je rađen i nevidljivo u podzemlju da tako kažemo a to će stvoriti temelje za e, buduće generacije hvala lijepa e, sa povjerenik Šemeta će odgovoriti na ova tri pitanja a onda ćemo imati drugu skupinu osjećam se gotovo kao odbor ekon E, e, ipak smo u imkou. Naravno, slažem se da su porezna pitanja vrlo važna i u ovom sazivu smo uspjeli e, to staviti kao nešto što je prioritetno u našoj agendi. Zanimanje za porez je naravno poraslo zahvaljujući našem radu. Što se tiče elektronskih knjiga, kao što sam spomenuo u uvodnim mm, opaskama, e, imamo jednu e, grupu eksperata koji rade na preporukama kako e, riješiti tu vrstu gospodarstva. Treba poticati to gospodarstvo, tu ekonomiju, ali isto tako i spriječiti utaju poreza. Kao što svi znamo, E, tu postoje e, ozbiljni problemi. E, izvješće ove skupine će se objaviti prije ljetnog raspusta. Specifična tema PDV-a i stopa PDV-a komisija sada radi na ocjeni utjecaja učinka E, to jest e, sustava smanjenog PDV-a na osnovi nekoliko kriterija. Na osnovi te ocjene e, drago mi je što je ovaj odbor podupro tu procjenu. To je važno prije no što odlučimo, prije no što idemo dalje, moramo napraviti ozbiljnu procjenu učinka i e, napraviti plan za akciju. E, taj se rad još uvijek odvija, on, on je u tijeku. I, e, međutim, nadam se, kao što sam rekao, da će to biti objavljeno prije kraja ovog, sasta kraja ovog saziva. Što se tiče te poreza, e, mnogo se radi na tom području, mm, imamo akcijski plan e, mm, na području porezne prijevere, radimo na posebnim preporukama državama članicama uvođenju općeg pravila e, koji će sprečavati zloporabu a tu je i stvaranje platforme za dobro upravljanje porezima. E, čuo sam i neke kritike o sastavu platforme, o strukturi same platforme, ali su me moji ljudi uvjerili da je selekcija napravljena na objektivnoj osnovi. U praktičnom radu e, nemamo nešto što bismo nemamo neke pristranosti u izboru. Imali smo tri e, sastanka ove platforme. Tu su bili i predstavnici nevladinih organizacija koji su bili vrlo aktivni u predstavljanju svojih stanovišta. A to e, snažno doprinosi e, radu platforme nadam se da će uloga te skupine e, biti značajna da će oni pratiti provedbu akcija koja je predvidjela komisija u svom akcijskom planu vidjet ćemo kako će države članice postupati s ovim pravilima protiv zloporabe kako će provesti e, preporuke o borbi protiv e, e, sigurnih utočišta za porezne obveznike. Moramo ići dalje. Moramo davati nove ideje u ovoj skupini a to će e, naravno dovesti i do budućih e, zakonodavnih prijedloga od strane komisije. Što se tiče e, duhanskih proizvoda i oprezivanja tih proizvoda, slažem se da je tema krijumčarenja cigareta vrlo ozbiljan problem izračunali smo da naše države članice i proračun Europske unije e, gubi 11 e, milijardi eura godišnja zbog krijumčarenja cigareta. Prošle godine smo usvojili jednu strategiju, sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv krijumčarenja e, duhanskih proizvoda. Tu je strategiju poduprlo vijeće. A sada se odvija rad na provedbi e, predviđenih akcija. To je e, važan element u ovom radu je takozvani CTC protokol o krijumčarenju duhanskih proizvoda. Važno je da sada ratificiramo taj protokol i počnemo ga provoditi. Jer on daje široke e, e, mogućnosti praćenja e, duhanskih proizvoda. To smo već uveli u direktivi o duhanskim proizvodima. Ali ovaj CTC to uključuje globalno Praćenje će se vršiti po cijelom svijetu, a Europska unija e, pospješuje provedbu ovog protokola u svijetu, e, u, Kini, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u drugim zemljama e, gdje imamo vrlo živo krijumčarenje cigareta i ostalih proizvoda. Što se tiče trošarine na duhanske proizvode, imamo prijedloge za amandman e, direktive o duhanskim proizvodima. E, što se tiče stopa, e, stope i prijelazni periodi, to, taj sporazum postignut pred nekoliko godina E, ovi prijelazni e, periodi za neke zemlje će isteći tek 2018. godine. Vidjet ćemo kako će te stope, e, taj sustav stopa funkcionirati u praksi. Ima i drugih slabosti u ovoj direktivi koje bismo željeli ukloniti. Komentari profesora De Camposa tu bih htio eh, reći da se eh, eh, slažem se da je moj portfelj vrlo složen tu ima mnogo posla u vrlo tehničkim područjima gdje je potrebna stručnost ali zajedno s ovim parlamentom zajedno sa u suradnji sa državama članicama mislim da smo mnogo postigli za vrijeme ovog saziva naročito sam ponosan na odličnom i brzom e, radu e, skupine za carine. E, nije se moglo zamisliti da će se ovako složen dokument usvojiti u tako kratkom roku i početi provoditi. Tu smo stvorili jedan sasvim novi okoliš za intelektualno vlasništvo o tome govorim zapravo prava intelektualnog vlasništva. Sada smo u fazi kada zakonodavstvo. Tu imamo sustav koji nam omogućava da osiguramo e, učinkovito funkcioniranje e, Carinske unije moramo poduzeti i sljedeće korake za poboljšanje e, upravljanja sustavom e, već sam govorio da već za ovog e, mandata imamo blueprint za sljedeći saziv. Moći ćemo ocijeniti, oni će moći ocijeniti naše ideje, a naravno i upravljanje rizikom. Želimo značajno poboljšati upravljanje rizikom kako bismo mogli raditi ciljanije i usvojiti horizontalni pristup kako bismo stvorili mogućnost e, dijeljenja informacija među državama članicama. One moraju imati jednake sustave za upravljanje rizikom. Ako se to dobro e, provede, to će dozvoliti državama članicama da uštede mnogo novca carinska kontrola će biti jeftinija, a dati će to i prostora trgovcima. O, njih će se ocjenjivati na osnovi rizika, a neće se ići od slučaja do slučaja. Mislim da je to rad koji nam predstoji. E, naravno, mislim da ćemo e, morati još mnogo poraditi na međunarodnoj sceni nakon uh, usvajanja uh, u sporazuma o facilitaciji trgovine uh, koji smo postigli zajedno sa VTO-om, moramo nastojati da se to primjenjuje globalno. Mi smo jedan blok koji je uključen u, u, u trgovini, svjetskoj trgovini, naš prosperitet uveliko ovisi o trgovini Stoga moramo ukloniti što je više moguće sve prepreke e, i to na svjetskoj, e, u svjetskim razmjerima. E, to su mogući prioriteti. Naš rad na međunarodnoj sceni je vrlo važan za implementaciju ovog sporazuma. To će biti važno za sljedeći period.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 Uh, thank you, Tuan. Jürgen Kreuzmann.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 Gospodine predsjedniče, povjereniče, ja bih htjela nešto reći o nešto drugoj e, temi, a to je opterećenje birokracije za mala i srednja poduzeća. E, e, usporedive stvari sa usporedivim standardima se obrađuje to treba nastojati da se postigne jedno važi za carinu, a mm, drugo za zrakoplovstvo, za avijaciju. E, certifikacije e, e, traju mnogo predugo i to jako puno košta. To je teško savladati. Mislim da je to jedna točka gdje je vjerodostojnost Europe, Europske unije u pitanju da li je moguće da se to pojednostavni? Kako će se to općenito e, rješavati u budućnosti? Kako bismo imali jednake postupke u svim zemljama članicama? Good. Thank you for those questions. So I'll hand over uh, to the Commissioner to reply and to give us some concluding remarks.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 Skoro bi se rasplakao. <laughs> Sljedeća točka dnevnog reda, zapravo sljedeće dvije točke E, za one koji od vas koji nisu vidjeli e, elektronsku e, poruku, povjerenik Neven Mimica nije mogao biti danas ovdje s nama i znam da su brojno od vas zbog toga razočarani, ali imao je, jer je on imao jedan važan izvještaj s nama podijeliti, Imaće, dobit ćete primjerke tog izvješća. ovako i to izgleda izvješće to je izvješće o politikama zaštite potrošača. I sada predlažem stoga, budući da on ne može biti s nama, da nastavimo sa sljedećom točkom, a to je prihvaćanje pisma pro, o proračunu. Jer to nije zakonodavni prijedlog, pa ćemo glasati i pobrojit ćemo glasove oni koji su ovdje prisutni. mogu li samo provjeriti imaju li svi svoje kartice za glasanje ili ćemo glasati dizanjem ruku koliko vas ima kartice za glasanje većina ih ima dobro provjerit ćemo kasnije mislim da ću ja mislim da bismo prije toga mogli napraviti sljedeće prije nego krenemo s glasanjem Povjerenik Mimica nam je zapravo poslao, nam je napravio čas da nam je poslao jedan, jednu izjavu za tisak o našem radu. To ćete naći na njegovoj web stranici, a možete to koristiti i za, e, i za vlastite. tu ću naglasiti neke od stvari koje on rekao, jer mislim da je poruka vrlo lijepa. Evo, on kaže da prije svega on E, naglašava što je ovaj odbor u središte svoga rada stavio interese potrošača jer smatra da se treba raditi u korist proizvođača i potrošača i nije uvijek bilo lako raditi zajedno ali je Unija uspjela sa koherentnom strategijom vezano za politiku potrošača, bolje su informacije dostupne potrošačima o njihovim pravima, učinkovitija je provedba pravila koja ih štite i isto tako prilagodba svih pravila za promjenama na svijetu. što se tiče implementacije dnevnog reda koji je, danas prezentirana, evo to je to izvješće koje ovdje vidite prezentirano nama, to je zapravo podsjetnik na sav onaj rad koje su i parlament i komisija i ovaj odbor napravili u ime potrošača Europske unije. Više od toga, to je osnova, osnova za bavljenje onim o važnim pitanjima koja su ostala novom koja će ostati novom sazivu potrebna je učinkovitija provedba digitalizacija našeg dnevnog života i isto tako trebamo omogućiti onima koji imaju slabiju kulturu zaštite potrošača da postignu ono što su postigli razvijeni. poslat ću e, povjereniku mimici e, pismo u kojem ću mu reći koliko nam cijenimo njegov napor da nam predoči svoje izvješće ako nije u stanju doći ovdje da mu postavimo neka pitanja. Dobro, to je to. Sljedeća točka dnevnog reda je prihvaćanje dvaju pisama vezano za prioritete proračunske za 2015. i vezano za pripremne akcije i sad ću dati riječ e, našem izvjestitelju, gospodinu Bekampusu, koji će nam, nam e, napraviti uvod u ta pitanja. Budući da nemamo amandmana, imać, glasat ćemo samo jednom, a sad riječ ima profesor Correira de Campos. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. kratko ću vam reći, ovaj tekst koji smo poslali odboru za proračun zapravo izražava našu zabrinutost općenito i tu se spominje ono što je ključno kako bi se nadrasla ova ekonomska kriza. Što se tiče pilot projekata koji su naši prioriteti, to je onaj o jedinstvenom tržištu gdje, je, u kojem je ovaj naš odbor raspravljao na početku našeg mandata i jo Europe Travel aplikacija za mobilne naprave. Koncentrirajući sve informacije na prava potrošača, kad se radi o putovanjima preko granice. Konačno želimo zahvaliti izvjestiteljima u sjeni i svima onima koji su radili na tom tekstu. Ovo pismo je ovdje e, priloženo, ima jednu i po stranicu. Htio bih zahvaliti vam na suradnji, e, zahvaliti na suradnji svim kolegama, a posebno svima onima koji su e, stavili amandmane koji su ovo pismo obogatili. Hvala vam, hvala Antonio. Ima li još političkih klubova koji žele neki komentar dati? Ako ne, onda možemo glasati. On, možemo elektronski provjeriti. Oni koji nemaju kartice, dignuće ruke. Imamo dva pisma. Prvo pismo je, su inko prioriteti za proračun 2015. Tko je za slanje ovakvog pisma? Otvaramo glasanje. osamnaest glasova za nitko protiv nema uzdržanih možemo sada otvoriti glasanje vezano za prijedlog za pilot projekte i pripremne akcije molim da se glasa za zatvoreno je glasovanje opet 18 za, nema glasova protiv, nema uzdržanih. I, to je sada izvješće o proračunu za 2015. i svakako ćemo se pobrinuti da ovo bude uključeno u konačni prijedlog proračuna. A sada gospodin Banje, Michel Banje, neće doći ovdje prije 5 i budući da je sada 4 i 15 u mojoj zemlji, to je vrijeme za čaj. Pa predlažem sada pauzu za čaj. Molim vas da budete ovdje točno u pet ili malo ranije kako bismo svi bili spremni za gospodina Banija. Isto tako moram podsjetiti članove koji odlaze da odmah nakon intervencije i pitanja gospodina banija i odnosno i odgovora imat ćemo koktele servirane vani. Evo imamo određeni broj posjetitelja koji upravo stiže. Oni su nažalost stigli u krivom trenutku, ali rado ćemo s njima popričati vani ako im to bude zgodno. Možda samo da im zaželimo dobrodošlicu kratko.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 Ja. ja, wunderbar. Dann würde ich meine Gruppe bitten, mal die Kopfhörer aufzusetzen. Imamo grupu posjetitelja koji trebaju staviti e, opremu za prevođenje. Na kanalu 1 je engleski. Ne, kanal broj 1 je njemački. Evo, ja bih htio nešto reći kao predsjedavajući ovog odbora ja bih vam želio zaželiti do, dobrodošlicu u europski parlament nažalost trebali smo sada e, čuti prezentaciju e, povjerenika gospodine Mim, gospodina Mimice zaduženog za zaštitu potrošača nažalost on je se razbolio danas i nije ovdje s nama stoga sam morao u engleskom svom stilu prekinuti naš rad i proglasiti pauzu za nastavljamo u pet sati kad će doći sljedeći govornik gospodin barnier to su nažalost stvari koje evo nisu bile pod našom kontrolom ali bit će mi drago da odgovorim na eventualna pitanja koja budete imali tu vani i hvala vam još jednom što ste ovdje s nama uh, Hvala, lijepa Malkom. Malcolm je e, britanski konzervativac, ali e, iznimno je on e, veliki borac za Europsku uniju. Stoga je on imao vrlo dobru potporu u ovom odboru, a i prije toga. čuli ste, povjerenik će doći kasnije, molim da malo razgledate ovu prostoriju Normalno nismo ovdje. E, imamo tu mnogo lijepih prostorija. Ovdje smo u krugu, što je isto e, iznimno. E, meni s desna sjede liberali, a krajnjih zeleni. Vrlo miješano društvo, poznamo to iz Njemačke. E, prevodioci e, su još uvijek ovdje, oni nisu otišli na pauzu za čaj koju nam je preporučio Malcolm. Oni će se vratiti i morat će raditi. Kraj Malcoma sjedi gospodin Panos, e, izvjestitelj za odbor, on govori njemački i onda sjedi moj prijatelj Mitro iz Finske, on je referent u našoj skupini, u našem klubu. A drugi kolege su svi otišli na pauzu za čaj. Evo, pogledajte e, kako funkcionira prevođenje. E, plan je da e, imamo ovdje još više kabina za prevođenje to će biti međutim iza ove prostorije u upravi. Imam e, danas e, velik broj prevodilaca. Imamo i hrvatske prevoditelje. ali naravno, gospodin Mimica e, nije ovdje. oni su dobro došli unatoč tome. Sada ćemo imati pauzu za čaj i e, hvala što ste ostali i što ste nam pomogli u ovom prilu. E, hvala što ste došli. E, ovo je kao što ste čuli zadnji sastanak IMKO-a. Mi smo završili naš zakonodavni posao. Došli ste u malo neubičajni dan. E, zapravo povijesni dan. Drago mi je, bit će mi drago da nastavimo razgovor vani, izvan ove sale.